zaštita europske demokracije prioritet za predsjednicu von der Leyen i primijetili smo s velikim interesovanjem da će potpredsjednica Jourova biti zadužena za koordiniranje akcijskog plana eh, u zaštite europske demokracije. Tu će se baviti eh, borbom protiv diskriminacije, dezinformacije i Borba protiv hibridnih prijetnji zahtjeva sveobuhvatan pristup i horizontalan e, rad. Zato tu treba blisko surađivati sa svim relevantnim dionicima u europskim institucijama te i u državama članicama kako bi se pojačala sposobnost Europske unije da preventivno djeluje, detektira i odgovori na te hibridne prijetnje. Zašto naših demokracija podrazumijeva zajedničko djelovanje Europske unije, država članica, ali isto tako i građanskog društva i industrije naš odgovor mora biti sveobuhvatan i moramo se baviti internom i eksternom dimenzijom prijetnje. Dame i gospodo, puno je već napravljeno i od strane europskih institucija i pojedinih država članica. Dopustite samo da nakratko spomenem glavne eh, glavna ostvarenja kao što su redovne razmjene u mreži suradnje eh, izbora, uspostava sustava brzog upozorenja, jačanje strateške komunikacije, olakšanje provjere podataka, mreže provjere podataka, opismenjavanje i provedba reformi društvenih medija. No, isto tako trebamo dodatno razviti institucionalne mehanizme i alate kako bismo ispunili ciljeve koje je odredilo Europsko vijeće također ključnog značaja nastaviti razvijati partnerstva, na tu mislim eh, na našu suradnju s NATO-om. Imajući što na umu, Europski centar eh, iz Helsinkija za borbu protiv hibridnih prijetnji eh, dao je svoj doprinos u, na tom polju. Isto tako, dezinformacije se razmještaju preko naših granica, tako da moramo raditi s partnerima u istočnom i južnom susjedstvu te na zapadnom Balkanu. Kao što je naglašeno u zaključcima o demokraciji koji su usvojeni prošlog mjeseca, izlaganje dezinformacija, učinkovit nadzor e, e, političkih stranaka, jačanje medija i digitalne pismenosti i vještine su od ključnog značaja. Moramo djelovati složno, strukturirano kako bismo se izborili s ovim izborima. Zaštita izbora od ključnog značaja za zaštitu naših europskih vrijednosti. Najljepša hvala predsjedateljice. Hvala. Sada riječ ime komisije e, uz e, srdečne čestitke na izboru povjerenici Jurovoj. Predsjednice, uvaženi zastupnici, hvala vam što mi pružate mogućnost da se bavim e, ovdje temom Dakle, komisija je uveliko uložila veliki napor kako bi se bavila e, borbom e, netransparentnosti, dezinformacije i drugih e, uplitanja u demokratske izborne postupke i posvećena tome da jača svoju poziciju u narodnom sazivu. I da, kao što smo čuli od predsjedništva, od vijeća, to će biti jedan od mojih glavnih zadataka u okviru nove komisije. Hvala vam na podršci. Pravedni i slobodni izbori su pretpostavka slobodnih država, no ipak europski pristup je potreban s obzirom da prekogranična dimenzija tih e, pokušaja manipuliranja demokracijom e, i potreba da se udružimo potrebno je da se udružimo kako bismo oduprli tim prijetnjama ali i vladavina prava je jako važna jer jedna država može utjecati na sve i utjecati na samu uniju Prijetnje o kojima se radi su složene i mete se stalno mijenjaju. Na primjer, vanjski akteri češće koriste e, domaće e, opunomoćenike. Također imamo sve češće i e, raznovrsnije strategije uplitanja. U kontekstu izbora 2019. komisija je poduzela čitav niz konkretnih koraka kako bi riješila probleme. Tu je i kodeks, na primjer, ponašanja koji su potpisali Facebook, Twitter, Google i Microsoft. Zatim napredovali smo također glede zabrane dezinformacije i nastavit ćemo to sve dograđivati u narednom sazivu. Htjeli smo holistički i permanentni okvir eh, uspostaviti kako bismo ojačali naše demokracije i prilagodili se s prijetnjama i koordinirali borbu protiv namjernih manipulacija. Kako bi se riješile, eh, riješili problemi, moramo imati sveobuhvatan i koordiniran pristup i koji će uključiti sve aktere, političke stranke, eh, istraživače, odgajatelje, društvo, sudske i policijske, sudske policijska tijela, te industriju, e, online platforme i tako dalje. Dakle, neke sam spomenula, ali naravno moramo ih više i brojnije uključiti u suradnju. Naravno, bit će nam potrebna i podrška građana kako bismo radili na tome da i oni sami e, pojačaju svoju otpornost na te nove prijetnje. Ponekad kažem da moramo raditi na jačanju potražnje istine. A to će biti doista veliki zadatak pred nama. Moramo bolje detektirati, analizirati i prokazivati te dezinformacije koje god taktike i akteri bili u pitanju. A to mora ići paralelno sa nadzorom eh, kibersigurnosti eh, i otpornosti sa E, kiber prijetnjom. Što se tiče suradnje, možemo biti zadovoljni europskom mrežom e, suradnje u okviru izbora koja se danas po peti put sastaje o budućem radu i očuvanju zaštiti izbora. Tu se radi o novom klubu i jako važnom instrumentu u našoj kutiji sa alatom. Dakle, moramo također pojačati suradnju između europskih institucija i europskih država članica kroz tu mrežu i sustav za brzo upozorenje u koji će biti uključeni brojni e, stručnjaci. Također će nam to omogućiti e, i suradnju sa e, međunarodnim partnerima kao što su NATO i G7 jer smo suočeni s pravim globalnim problemom. Dakle, možemo poboljšati učinkovitost suradnje kroz koordinirani pristup incidentima te općenito govoreći pojačati svijest javnosti. Mi moramo olakšati uspostavu neovisne zajednice koja će provjeravati činjenice, koje informacije i koji će moći dakle, također raditi i na društvenim medijima. Nakon 12 e, mjeseci od provedbe, kodeks o praksi o dezinformaciji sada se evaluira. Ukoliko rezultati budu nezadovoljavajući, onda komisija može predložiti dodatne mjere koje mogu biti regulatorne prirode. Također moramo ulagati i u opismenjavanje e, medija, što je ključnog značaja za demokratsko društvo. Dakle, trebamo jačati ulogu građana kako bi oni mogli bolje koristiti adekvatne instrumente kako bi bolje sudjelovali u demokratskim postupcima. Predsjednica komisije von der Leyen predložila je novi tekst o službama, o digitalnim uslugama gdje će se obraditi e, digitalne platforme, usluge i proizvode. Također e, želi iznijeti e, europski pristup za umjetnu inteligenciju. To treba zajamčiti sigurnu i demokratsku digitalnu budućnost za Europu. Radeći na političkim smjernicama predsjednice von der Leyen, u novoj komisiji ja ću voditi rad e, ka ostvarenju e, demokratskog e, plana djelovanja kako bi se riješile prijetnje našem, našem, na naše izbore demokratsko društvo i, slobodu, i istovremeno zajamčili slobodu govora. Ja ću raditi na tome da se postave jasne pravila za financiranje europskih političkih stranaka i veća transparentnost plaćanja političkog oglašavanja no nikad ne smijemo zaboraviti da je naš cilj zaštititi europske demokracije. Tako da je jasno da poštovanje slobode govora i naših temeljnih prava i vrijednosti moraju biti uvijek moraju nam uvijek biti na umu. Najljepša hvala. Hvala vam povjerenici. A sada za u ime kluba EPP E, kolega Ranžel, izvolite, tri minute. Hvala gospođo predsjedateljice, finsko predsjedništvo, povjerenice Jurova. Prvo vam želim čestitati na vašem današnjem imenovanju i zaželiti vam sve najbolje i reći da mi po iskustvu znamo da ste zaista duboko opredjeljeni zadacima e, koji su uključeni u vaš portfelj. Znamo da imate težak izazov, ali e, znam također da ste vrlo entuzijastična, pa vam želim sve najbolje i znate da ćete imati suradnju našeg kluba i cijelog doma jer dom podržava cijelu komisiju na jasan i snažan način. Pa ćemo imati jako dobre odnose. Evo sada ću krenuti na svoj jezik. Dakle, što se tiče ingerencije e, od stranih e, snaga, kao i sa suradnjom unutarnjih snaga je zaista pravi problem. Dezinformacija nije nov problem povijesti. Međutim, tu danas, zahvaljujući novim tehnologijama, to ima jako velike posljedice za cijelo društvo. Mi znamo da primjerice nedavno eh, informacijske službe u Češkoj su eh, se bavili ruskim i kineskim interferencijama u svojim političkim procesima. Znamo da je bilo takvog miješanja eh, u slučaju Brexita, isto tako u slučaju Katalonije jedan dio e, IP e, adresa su iz Moskve. Postoji uplitanje izvana koji, e, a te snage iskorištavaju unutarnju politiku kako bi uveli nestabilnost i donijeli dezinformacije u naše društvo. I zato mislim da je od temeljne važnosti, odnosno ključno, da se bavimo edukacijom građana, posebno mladih. Mladi moraju praviti razliku između lažnih i pravih vijesti, moraju imati e, kritičan um. E, isto tako imamo političke vođe, e, vjerske vođe, imamo znanstvenike i novinare koji moraju biti ciljane skupine za nas kako bi mogli prenijeti ove poruke građanima. Možemo koristiti službu za vanjsko djelovanje kako bi proveli mjere u nekim prijestolnicama gdje sumnjamo da postoje miješanje e, kako bi se uspjeli suočiti s tim izazovima. Postoji uplitanje i problemi vezani za unutarnju demokraciju. Ne mogu da ne spomenem Maltu danas, nakon e, ubojstva Dafne Karuana Galicije. To je bilo zaista užasavajuće i pokazuje koliko e, koliko postoji prijetnja informacijama. Postoje fizičke, a ne samo digitalne probleme. Hvala. Gospodin Piri, dvije i pol minute. Hvala. E, zahvaljujem i u ime kluba socijaldemokrata. Drage kolege, E, slobodni i pošteni izbori su u srcu demokracije i naše unije ali to nije nešto što se može uzeti zdravo za gotovo Uplitanje u izbore e, stavlja, predpostavlja izazov za naše demokratske sustave, a rizici su sve veći iz dana u dan i oni će tu ostati ako ne djelujemo. Radi se o jako velikom problemu. Mnoge države članice imaju politike koje nisu dovoljne kako bi riješile te hibridne napade za naše društvo. Milioni Evropljana su izloženi masivnim kampanjama dezinformacija zbog stranog uplitanja. E, kibernapadi su se povećali e, na razine bez presedana sa napadima na infrastrukturu i podatke. E, podaci o političkim strankama iz drugih zemalja i naših zemalja su i kršeni. Međutim, naše zemlje još uvijek ne djeluju. Neke zemlje čak i skrivaju E, stvarnost od e, građana. To je slučaj Borisa Johnsona i Ujedinjene kraljevine. Nedavno i nije želio objaviti e, izvješće između Ujedinjene kraljevine i Rusije. Ali to nije izolirani slučaj. To dolazi nakon planova ruskih dionika da financira planove Matea Salvinija Slučaj Front Nacionala u Francuskoj, isto tako e, kampanja u Ujedinjenoj Kraljevini i e, izbori u Njemačkoj. prošlog mjeseca inicijativa e, kluba, na inicijativu kluba SND-a donijeli smo rezoluciju gdje pozivamo na djelovanje i ovdje u parlamentu. Shvatili smo važnost tog pitanja i e, tražili smo da se e, uspostavi poseban odbor u parlamentu o e, vanjskom uplitanju. Međutim, taj prijedlog nije prošao zbog prigovora prigovora 32 kolega iz RINJU. ne znam zašto iz tog kluba i iz Libdema iz Ujedinjene kraljevine ne žele riješiti to pitanje ovdje u Europskom parlamentu. Međutim, ponekad e, vidimo da treba vremena da riješimo izazova i zato se trebamo ujediniti, raditi zajedno i osigurati da i u Europskom parlamentu zaista ozbiljno shvatimo ovo pitanje. Hvala. Pa sljedeći za Renew, gospodin Duran. Merci, madame la présidente. Hvala, predsjedateljice. Gospođo potpredsjednice, naravno čestitam vam e, na reizboru u ime mog kluba zastupnika Renew, a osobno želim vam reći da mi je veliko zadovoljstvo vidjeti da ćete biti zaduženi e, za teme na kojima ste već radili i na kojima smo već surađivali u prethodnom sazivu, a to su demokracija i vladavina prava. Naša povijest sačinjena je od traženja ravnoteže koja je dosta kompleksna. Kao što je gospođa von der Leyen to spomenula jutros, fragilnost naše demokracije Europske unije ovisi o tom povijesnom traženju ravnoteže zaštite sloboda, prava na izražavanje, prava govora i istovremeno pridržavanja pravila vladavine prava koje se nameću svima kako bismo mogli živjeti u zajednici. Uspjeli smo kroz povijest E, izumiti tisak e, zahvaljujući kojem smo objavili znanja, ideje i napredovali kroz humanizam. Izumili smo i zaštitili slobodu tiska, slobodu misli. No, uspjeli smo napraviti ravnotežu, kao što znate, gospođo potpredsjednice, i kao što znate, tim prije što dolazite iz jedne zemlje koja nije uvijek e, imala slobodu mišljenja i slobodu izražavanja. Dakle, uspjeli smo napraviti, uspostaviti ravnotežu držeći se načela odgovornosti onih koji objavljuju, a istovremeno drže se pravila koje se tiču objavljivanja i tiska. Ne može se sve objavljivati u demokraciji. Kada čujem da, se, da, da internet koji ide puno brže od pritiska kaže nam da mu treba dati totalnu slobodu ga ne treba ga regulirati trebamo dopustiti da se sam da sam sobom upravlja ja tu kažem gospođo potpredsjednice da ovdje narušavamo samu bit vrijednosti europske demokracije a to je ta ravnoteža između slobode i pravila i da završim nemojmo od nemojmo internet pretvoriti u prostor neprava, niti društvene mreže pretvoriti u prostor sloboda bez ikakva nadzora. Kolega Lagodinski za zelene, tri minute, izvolite. Um, Hvala, čestitke također i sa strane zelenih potpredsjednici na izboru. Danas ćemo prvi pa govoriti o jednoj drugoj temi, a to je sukob dakle, između Rusije i Ukrajine koji uništava e, našu e, gospodarstvo. To je, bila, e, to je bio jedan virus koji se uvukao, kasnije se u, tvrdilo da je to da je taj virus proizvela jedna skupina bliska ruskoj tajnoj službi koja, se, koja je blokirala sve medije. To je bio najočiglednija intervencija izvana u naše demokratske institucije. No, puno toga ostane ispod radara i neotkriveno i to je zapravo temelj za zabrinjavanje. Sve, svako takvo agitatorsko mišanje, e, umješanje u ovom obliku dio je prave ideološkog sukoba i propagandnog rata u digitalnom području između Dakle, moramo reći Rusije, Kine i liberalnih demokracija s druge strane. I to se ne događa samo na engleskom i njemačkom, nego i na ruskom. Evo, upravo eh, u mom gradu Berlinu eh, stotinu, eh, stotine ruskih govornika mobilizirani su izvješćima i lažnim vijestima na u ruskim medijima. Ali i na engleskom i na njemačkom se događa ta propaganda i to ne samo u Russia Today, nego i Redfish na Facebooku je također ljeva radikalna grupacija koja e, na interesantne, dobre i važne klimapolitička pitanja e, objavljuje, e, ali također provodi agitatorsku propagandu i pripada ruskim obavijesnim agenturama. No, dakle, i takve, e, takve agencije treba uzeti u obzir jer i one se upliču. A, dakle, ali također i naše vlastite kolege i kolegice koji e, utiču na nas. To su e, stranke koje preziru Europu i demokraciju, a sjede među nama. I danas, recimo, ima izvješća iz AFD-a, šteta što nema, onda je kolega iz AFD-a sada, Guido Rajl i drugi su 55 tisuća i tako dalje. E, koji su e, lažnim e, vijestima i koje šire dalje lažne vijesti, a koje su došle od financiranja od tih strana. Zapravo to su upravo pitanja dakle od kuda E, dolazi taj novac, brojni dio, to, veliki dio tog novca dolazi čak i preko Švicarske, ali ne radi se samo o protieuropskim e, snagama, nego o nama samima. Mi smo ti koji trebamo jačati vlastite demokratske organizacije. Mi sami ne smijemo upasti u antidemokratske e, šablone. Znači trebamo jačati digitalnu kulturu i digitalne kompetencije i otpornost prema takvoj propagandi, ali i prema našim kolegama koji su nam dužni neke odgovore. Za ideje, kolega Bardela, minutu i 30, izvolite. Hvala predsjedateljice. Ispričavam se što ću e, e, narušiti vašu sveopću paranoju, ali neću vrti. E, dakle, evo, ono što se nameće ovdje jeste da je Putin iza uspjeha suverenističkih stranaka na europskom kontinentu. To što predsjednik Kron i mm, gospođa Merkel e, su suočeni, njihovi saveznici su suočeni s porazom na izborima, to se objašnjava samo e, dakle e, stranim uplitanjem. Naša nacionalna agencija za koja se bavi tim pitanjem ustanovila je da nikakva strana sila nije nije odgovorna za bilo šta, niti je e, komisija za vanjske poslove, e, odnosno niti je komisija dokazala da je itko od tih aktera e, utjecao na europske izbore. Dakle, zabavno je vidjeti da oni koji stalno govore da, da ima zavjera, da oni u suštini E, to rade. No, prijetnje postoje, ali nisu tamo gdje pokazujete da ih ima. Zar nije bivši e, predsjednik SAD-a Barack Obama se uplitao e, u francuske izbore podržavajući Emanuela Macrona između dva kruga? Zar nije rekla Angela Merkel da će se boriti protiv nacionalne fronte 2016. A što govoriti o, o onome što rade dužnosnici u E, Europske unije, visoki dužnosnici u Europskoj uniji e, glede e, politike u Francuskoj, Italiji, Salvinije. Dakle, dame i gospodo, ovdje nema nikakvih obskurnih razloga što ste takve, tako loše izborne rezultate ostvarili, već jednostavno to što vodite narodi u živi zid, to narodi vide. Hvala. Hvala. Za ECR kolega Lundgren, izvolite minutu 30.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 Dvije minute, kolega Ovo je prvi puta da se govori o vanjskim uplitanjima. Prije godinu dana, prije dva mjeseca eh, govorili smo o tome i govorili smo o rezoluciji. Sada opet govorimo o tome zato što se radi o važnom pitanju međutim nedostaju mjere. E, e, izbori su prošli i izgleda da 250 milijuna evropljana prije izbora su bili izloženi ruskim e, trolovima. U mnogim zemljama to je aktivirano kako bi se širile lažne vijesti. I bilo je jako mnogo i Facebook postova vezanih za to. E, bilo je e, tisuće slučaja, slučajeva e, miješanja Rusije putem jedne posebne platforme koja je upravo uspostavljena za takvo uplitanje. E, sada su e, malo e, povećane mjere komisije, međutim ne znam je li to dovoljno i to pitam i službu za vanjsko djelovanje jer mislim da se s ovim proračunom ne može puno učiniti. Moramo manje govoriti, a više djelovati. Apeliram na komisiju zato što je to jedan problem kojeg treba riješiti u ovom, e, u ovom sazivu. Trebamo staviti na raspolaganje više sredstava, više sredstava i za analizu i za istrage kako bi se borili protiv ovakvih e, kampanja dezinformacija, kako bi riješili to e, tehnologijom i kako bi postali otporniji i svjesniji tog problema. Mislim da gigantske platforme kao Facebook e, ne treba više kažnjavati. Trebamo e, zapravo e, mjere kažnjavanja. Hvala. A sada gospodin Moras dvije i pol minute. Hvala, gospodine predsjedatelj. Gospodin Lenart je upravo rekao da smo imali rezoluciju, imali smo raspravu i sada se vraćamo i opet o tome raspravljamo. Ali postoji razlog za to, a razlog je da se nešto događa. To nije pretjerano pitanje, to je pitanje u kojem e, su e, e, povjerenica Jurova radili i drugi povjerenik radili i radili su iz određenog razloga. Razlog nije taj da je Donald Trump rekao Borisu Johnsonu sviđaš mi se, hoću kupiti vaš zdravstveni sustav. To nije miješanje o kojem govorimo. Nama se to ne sviđa, ali ne govorimo o tome. Govorimo o rastućom, rastućem e, e, tijelu e, dokaza da postoji sve više miješanja je John Kennedy, John Kennedy se to ne bi dopalo. Cambridge Analytica e, krađa privatnih informacija za nezakonito korištenje protiv e, ustava i protiv e, sudova. E, to je nešto što je nezakonito i što je skriveno Danas se šteti nama, sutra će možda štetiti vama. Ja pozdravljam moje kolege iz Ujedinjene kraljevine koji su potaknuli ovu raspravu jer oni otkrivaju posljednje elemente ovoga i u mojoj zemlji gdje konzervativna vlada skriva istinu od javnosti i ne želi E, pokazati e, e, izvješće o ruskim, ruskoj prijetnji gdje države i državama članicama Europske unije. To je obavještajna agencija odobrila, međutim ipak nisu objavili to izvješće. Koliko još dokaza trebamo imati kako bi znali da su ti dokazi stvarni? Komisija govori o stalnim, stalnim i održivim dezinformacijama tijekom posljednjih izbora, slično kao i SAD-u i u Francuskoj. Naravno, o izvješću se govori o ograničenim aktivnostima i zato bi volio da komisija uz novi kolegij učini sve što je moguće, jer govorimo e, o zaštiti i off i online, e, govorimo o sadržaju e, kojeg treba maknuti sa interneta vlade ne rade e, dovoljno, a nema ništa e, važnije od slobodnih i e, pravičnih izbora. To je nešto što je prikriveno, a moramo nešto učiniti kako bismo zaštitili naše demokracije. Hvala, gospodin Horvud, minutu 30, izvolite. Uh, Hvala na izboru potpredsjednice. Žao mi je što nisam bio na uvodnom govoru, no žao mi je što E, evo, što nisam bio, ali obećali ste koordinirani odgovor na za, na ovo uplitanje koje mora biti koordinirano sa zemljama članicama, e, sa Brgisom ili bez njega. Znamo da je ruski e, novac u Ujedinjenoj kraljevini, posebice i u Londonu i to bi nam trebalo dati pologu za sankcije i otpor protiv uplitanja u naše demokratske procese. No, još uvijek postoje neobjavljena E, izvješća e, obavještajnog e, odbora, odbora za obještajna pitanja, pa još i ne znamo koliko je bio upletanje i Rusije u referendum o Brexitu koji je izašao kako jest malom većinom i tako dalje. Dakle, ovo izvješće još uvijek se odbija objaviti, iako znamo da nijedna vladina agencija niti vlada ne priječi objavu, samo politička volja premijera i upravo upravo zbog toga što možda i konzervativna stranka na vlasti dobila ruske donacije kao i kampanja. Naša nacionalna vlada je sada raspuštena, možda je naša vlada spavala isto na poslu, no drago mi je što je Europski parlament osigurao demokratski forum gdje možemo pozvoniti na uzbunu i pozvati na buđenje i čeka i nadam se da će odgovor komisije u tom pogledu biti puno odlučniji. Hvala. Gospođa Kunke, dvije minute, izvolite. Tak, fru talman. Po många sätt är cyberangreppen. Zahvaljujem. Ovakve, eh, ovakvi napadi su prava noćna mora. Neprijatelj eh, kojeg ne vidimo, ali postoji, a koji je opasan po život. To eh, zvuči kao nešto veliko i strašno, no nije pretjerano nimalo, to svi znamo jer napadi idu i dalje i predstavljaju stvarnu prijetnju našim e, vrijednostima i našim demokratskim principima na kojima se temelji europska, e, europske vrijednosti. Upravo samo ta svijest zahtjeva o tome, zahtjeva da djelujemo. Postoje plan za borbu protiv e, online dezinformacije od strane komisije. Pokrenuli su prvi koraci protiv e, kibernetičkih napada, ali Europska unija još treba puno toga nadoknaditi. Europol ima odio koji se bavi upravo sa kibernetičkim kriminalom gdje se provode analize e, i izrađuju strategije i to je sve naravno dobro i korisno, ali nije samo po sebi dovoljno. Europska unija mora osigurati da svaka zemlja članica koja e, ozbiljno shvaća kibernetičke napade jer e, upravo povjerenje u nas same u Europsku uniju e, ovisi i o tome e, shvaća li se prijetnja Europskoj uniji doista ozbiljno. I škole i parlament, svaki dio svaki dio našeg društva treba biti spreman na obranu i djelovanje protiv, protiv ove prijetnje našoj demokraciji na svim platformama koje se nude. Zahvaljujem. E, gospođa Huhtasari, minutu 30, izvolite. Predsjednice, Uplitanje u europske izbore mora se spriječiti i moramo e, osigurati nastavak naše civilizacije kako bismo mogli razlučiti stvarne vijesti od propagande. I ne možemo prihvatiti da Rusija, Kina ili neka druga treća zemlja pokušava se uplitati u naše izbore i u europsku demokraciju. Takav e, fenomen e, ne smijemo, ne smijemo dopustiti da se koristi na ovakav način. E, ruski trolovi nisu e, doduše natjerali e, da ljudi glasaju za ovo ili ono, nego, nego su za to krive stranke koje tjeraju da se glasa za neke druge stranke. Klimatska pitanja ne, pitanje nedostatak socijalne države i tako dalje su neki od razloga zašto stari, stare stranke gube izbore. Recimo e, pucnjave i bombaški napadi u Švedskoj sada su dio svakodnevnog života u Švedskoj. A to je upravo ono do čega su dovele vaše politike i što, što ćemo mi nacionalističke stranke ispraviti. Mi ćemo Europu ponovno učiniti siguran. Netko je pitao Eh, od koga smo dobili novac. Ja sam svoju kampanju platila sama jer vjerujem u sigurnu Europu. Hvala kolega Džambaski, jednu minutu izvolite. Eh, predsjednice povjerenice čestitke na ponovnom izboru. Puno ćete imati toga za odraditi u svom mandatu. Evo, dame i gospodo, još jednom smo svjesni dvostrukih standarda ovdje. Većina ljudi koji su se do sada javili za riječ govorili su protiv uplitanja izvana, no samo kada se to radi o strankama koje vam se ne sviđaju kao torijevci, ali kada se to e, radi e, o, kada se radi o e, recimo Sorošu i drugim skandaloznim ličnostima, onda nemate ništa protiv. Dakle, morate se odlučiti. Ili ste protiv uplitanja ili E, ćete se odlučiti da ih ne osuđujete. Neki ovdje kažu da žele cenzuru na internetu. <laughs> Želim vam puno uspjeha u tome. Upravo zato, upravo tome pisao je George Orwell, govorio o ministarstvu cenzure. Treba nam e, zajednički nazivnik, a ne dvostruki standardi. Hvala. Gospođa Perera, izvolite. pluralista, demokratiku i independente. Hvala vam. Obrana demokracije zahtjeva demokratsku dakle zahtjeva zaštitu eh, pred eh, gospodarskim eh, snagama tako da jača uslugu, javnu uslugu, tako da štiti e, novinare i etičke i ontološke, ontološka načela. E, sve e, ono što promičemo u Europskoj uniji, što služi interesima velikih gospodarskih skupina u e, Europi e, na neki način širi laži i e, slabi, slabi i jača populizam i antidemokratske ciljeve i otvara vrata ekstremnoj desnici. Vanjski vanjske prijetnje koje e, ovaj parlament osuđuje samo e, maskira ovu stvarnost e, koja ide prema jedinstvenoj misli. Uh, uh, Hvala vam predsjednice, također čestitke na današnjem izboru potpredsjednice. Dakle, bilo je vrijeme da E, što je e, ustva von der Leyen u današnjem e, govoru spomenula baš nas revoluciju Čehe i Slovake koji su se borili za slobodu i zahvaljujući toj borbi za slobodu sloboda i slobodni izbori su nešto što sada u puno većoj mjeri imamo u Europi danas. No, također to je nešto što treba aktivno štititi i za što treba djelovati jer prijetnja je stvarna. Ovo nije rasprava samo o lažima oko Brexita, to, je nešto što se tiče svih nas i što s čime se susrećemo u svakim izborima i u svakom nacionalnom kontekstu. Ovaj parlament je prošlog mjeseca usvojio rezoluciju o tome kako najbolje pristupiti borbi protiv stranog uplitanja i protiv širenja dezinformacija Mislim da je to dobar, dobar početna točka za političko djelovanje. Evo tri stvari koje mi očekujemo od komisije su. Prvo, borba protiv vanjskog uplitanja također i e, protiv dezinformacije koja mora postati naš politički prioritet. To nije samo tehničko pitanje, nego mora biti u samim na prvim, e, prvim redovima borbe komisije u sljedećih pet godina. To mora postati pitanje od političke važnosti. Ne možemo samo nastaviti govoriti o tome tko je odgovoran, koga treba okriviti za to nego djelovati i također moramo predložiti odgovarajući zakonodavni okvir, osigurati prostor na internetu, također europske vrijednosti i našu demokraciju, te također moramo investirati i više novca i više resursa u obrazovanje. Dakle, u u područja gdje su najosjetljiviji naši građani, a to je kibernetički prostor, internet, digitalni prostor. I nadam se da zajedno to možemo i učiniti. Zahvaljujem. Hvala. kolegica jednu minutu, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Europski parlament je već donio rezoluciju u listopadu na inicijativu e, socijaldemokrata kako bi osudio uplitanje u naše E, naše demokratske procese. Međutim, pojavljuju se novi slučajevi Nedavno je e, tužiteljstvo u Italiji otvorilo istragu vezano za e, financijsku pomoć Rusije e, vladi Matea Salvinija. Međutim, postoje i slučajevi koji nikada nisu riješeni. Prije talijanskog slučaja bio je slučaj u Francuskoj, a bilo je i uplitanja vezano za referendum za izlazak Velike Britanije iz Europske unije unije. To je izuzetno opasno za opstanak naših demokratskih sustava jer često stavljanje na e, internet e, takvih e, govora mržnje zapravo utječe na izborne procese i zato je bitno da se reflektori ne gase. Moramo pojasniti i braniti naše naša demokratska društva. Hvala. Gospođa Lazo, minutu 30, izvolite. Hvala predsjedateljice. Potpredsjednice, ono što čini naš europski model je najprije sloboda izbora glede onih koji će vladati. No sve češće vidimo strane sile koje nastoje utjecati na rezultate izbora sa očitim ciljem da nas oslabe. To možemo konstatirati, izrasti žaljenje, osuditi ta uplitanja ili možda bolje reći taj karcinom koji napada naš slobodni svijet. No, najprije moramo djelovati i to bez daljnjeg čekanja. I zašto ne bismo stoga stvorili Europsku agenciju za zaštitu demokracija koja bi svakoj državi članici dala potrebna stručna znanja kako bi se suprotstavila kiber, kibernetičkim napadima, dezinformaciji e, koji imaju za cilj e, europske izbore. Dakle, imamo Europsku agenciju za našu prehrambenu sigurnost. Ako smo u stanju zaštititi ono što stoji u našem, što dolazi u naše tanjure, trebamo moći zaštititi i ono što ide u glasačke kutije i demokraciju. Dakle, to može imati u najmanju ruku jednake posljedice kao i trovanje hranom, a to ta vrsta trovanja e, često ga je puno češće izliječiti. Gospođo potpredsjednice, čestitam vam na izboru i čestitam na angažmanu koji je za ciljima zaštitu naših demokracija. Zahvaljujem. Kolega Aler, e, dvije minute, izvolite. Zahvaljujem. E, također dopustite da vam čestitam na izboru. Usvojili smo tekst ove rezolucije u listopadu i danas e, pozdravljam i ovu raspravu i, raspravu i kao brojni prethodni govornici mislim da bi trebalo učiniti mnogo više toga jer kao što smo već čuli u Sjedinjenim e, državama sada je prihvaćena činjenica da je ruška interferencija u predsjedničke izbore 2016. stvarnost. No u Ujedinjenoj kraljevini još nismo došli do toga. E, kao, je, kao što je prošlog tjedna rekao naš premijer, on nije nikada vidio nikakve, eh, nikakve dokaze uplitanja u naše demokratske procese. No, u prostoru 2017. tada je vanjski, ministar vanjskih poslova Boris Johnson rekao da je vidio dokaze riskog uplitanja u demokratske procese u Ujedinjenoj Kraljevini koji Boris Johnson sada govori istinu, kao naš, kao što je rekao premijer Škotske danas, premijer Boris Johnson je opasan i neprikladan za svoju službu. U ovoj klimi ksenofobije, rasizma, e, doista mi je drago evo što čujemo tonove današnje rasprave, jer e, e, kada smo čuli ovaj E, tekst o pravu e, na angažman. Ispravno je uključiti se u raspravu i trebamo pažljivo birati riječi. To je, e, upravo su državne organizacije i predstavnici ti koji se uključuju u ovu interferenciju. A ne ljudi koji iskorištavaju svoje demokratsko pravo da glasaju na izborima no, e, dakle, e, zaustavimo uplitanje stranih država u naše e, izborne procese, ali nemojmo stati, zaustaviti demokraciju na taj način. Ja u dolazećim izborima neću glasati u Westminsteru, ali želim svim kandidatima sve najbolje, posebice sam, dragom kolegu svi Svisu. Hvala. E, stalno se čuje neki žamor i buka. Akustika ovom e, u dvorani je takva da kada se e, bilo gdje govori, to se čuje posuda. Tako ako morate baš razgovarati sa susjedima, molim vas pripazite da to nije preglasno i da možete da se može čuti govornika. A sljedeći govornik je kolega Terč. Ne, oprostite, preskočila sam, oprostite, preskočila sam kolega Marijanija. Nemojte me zaboraviti predsjednice. Dakle, u Francuskoj nakon 1970. novinari i političari su bili prestrašeni. Vidjeli su, fobično su mislili da je se Njemačka upliče u sve izbore. No, to je ponekad bilo legitimno, najčešće fantazam. No, to je to bi se prevazišlo potrebom e, za unijom. Europska unija je sada e, u paradoksalnoj situaciji, dakle opisuje izbore kao opasnost, a istovremeno tvrdi da nas štiti od vanjskih uplitanja. Dakle, svo vanjsko uplitanje predstavlja u biti jasne napade protiv e, demokracija i Rusije i uplitanje, odnosno pritisak na e, nacionalnu scenu. Mogu vam i ukazati na očito uplitanje u recentnim izborima u Europsku uniju. Naprimjer, gospodin Soroš i njegovo Open Society po Budimpešti su izlijepili slogane koji su protiv, e, koji su protiv vlasti u Alžiru isto tako. Zatim gospodin Erdogan e, koji ima puno novaca kojemu mi dajemo, daje svojim e, e, e, državljanima po Europi upute kako glasati i tako dalje. I sada, gospođo predsjednice, izlazim sa sastanka u kojem eurozastupnici traže veću podršku za Bjelarus, no prije nego što mi dijelimo lekcije, bilo bi dobro da provjerimo da sami nismo krivi. Hvala. Evo sada, kolega Terči, jednu minutu. Hvala i čestitke na e, izborima. Govoreći o interferenciji, puno smo toga govorili u plitanju izborima u Kataloniji od strane ruskih agenata. Svakako da oni postoje, no također postoje uplitanje na europskoj razini. Vidjeli smo da se gospođa Merkel upliče u gotovo sve izbore, svuda u Mađarskoj, Austriji, a taj popis ne staje ovdje. a insultar a Trump. Pero voy a hablar de una injerencia mucho más grave. A 2016. Uh, u E, izbori za Trumpa. A španjolska socijalistička stranka upravo se sprema ući u e, predizbornu alijansu sa katalinskim separatistima i komunistima iz Podemosa. Također trebamo pogledati i Venecuelu i Čaveza koji surađuje sa Kubancima i koji će dobiti mjesto u vijeću ministara tako da ćemo imati Madura u, u španjolskom vijeću ministara, u španjolskoj vladi. Znate li koliko je to rizik? I ono što se događa u Latinskoj Americi moglo bi se ponovno dogoditi i sa ovom e, svezom socijaliste i komunista. Evo, prosto u ovom, e, ovoj raspravi nema prava na plavi karton, ali svejedno ću vam dati riječ kolegice Šojdrova na dvije minutu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 Dakle, postoji neovisnost, postoji uplitanje, ali postoje i čiste laži. A mi govorimo o svemu tome, dakle širenje dezinformacija znači širenje laži. Nitko od nas nije slobodni, protiv slobodnih medija. Nitko od nas se ne protivi korištenju društvenih meza za širenje istinitih eh, informacija, ali znamo da postoje neistinite informacije i to je izazov i za EU i za države članice. U godišnjem izvješću E, upozoravaju da e, postoji kampanja na društvenim mrežama koju podržava Rusija, a cilj je slabiti Europsku uniju. Upravo kroz ove lažne vijeste. E, utjecaj na politički procesi znače da se nastoji zavaditi europske države i u Velikoj Britaniji to je i uspjelo. Svrha je spriječiti širenje laži mi želimo slobodne medije, to je ono što tražimo i mi kao Europska unija i države članice moraju dati podršku autorima, moraju dati podršku javnim medijima. Mislim da se nalazimo u situaciji u kojoj države članice moraju primijeniti direktivu o audiovaznim uslugama, o intelektualnom vlasništvu, autorskom pravu i ova direktiva će pomoći e, u podršci dobrim medijima. E, molim da i komu damo e, više podrške. Europska unija se mora usprotiviti elementima koji inače imaju masivnu podršku, e, govorim konkretno o Kini i Rusiji. E, molim vas, zalažite se za to. Hvala lijepa, sjedi Ruiz vesa na jednu minutu. E, Hvala. Čestitam povjerenici Jurovoj što je ponovo postala povjerenica postoji niz pitanja na kojima ćemo morati poraditi, no o ovoj temi želim reći da Evropljani i e, politički službenici u Europskoj uniji moraju prestati biti naivni. Postoji jasna koalicija neprijatelja izvan Europske unije e, kojoj je cilj nas sustavno uništiti. U taj savez su uključene i osobe unutar država članica koji su uključeni u političke pokrete i strukture. Mi se moramo suočiti sa tom prijetnjom. Unutar Europske unije postoje strani državljani koji financiraju europske promidžbene kampanje Imamo li istu zaštitu za nacionalne kampanje jer i one mogu štetiti Europskoj uniji? Hvala lijepa, kolegica Singer, jedna minuta. Um, dakle, ova rasprava je pravo vremena. Pitanje uplitanja u izboru je jako važna u našim izborima. Konzervativna stranka u Ujedinjenoj Kraljevini se preobrazila tako da je postala neprepoznatljiva. E, postoji velika zabrinutost utjecaja iz Rusije i SAD-a u toj golemoj promjeni. E, donacije ruskih oligarka i njihovih supruga je golema. 200 e, e, tisuća u samo jednoj donaciji. Dakle, tehnologija i razmjeri ovoga je nešto sasvim novo. Ozbiljna istraživanja su pokazala da oni koji dobivaju lažne informacije su puno teži kad ih treba uvjeriti vjeriti u istinu nego oni koji nemaju prethodnih saznanja. Mi smo u Europi se opustili kad je riječ o stranoj propagandi. Moramo se suočiti s prijetnjama našoj demokraciji, što znači objaviti ruski e, dosje i e, biti e, strogi prema medijima koji moraju provjeriti istinu onoga o čemu piše. A sada Gospodin Rowet ima minutu i 30. Gospođa Roet. Nekada bismo britanski parlament uz parlament u Ateni e, nazvali uzorom i arhetipom demokracije, ali svaka demokracija treba zaštitne mehanizme. Trebaju zaštititi od oligarha koji se pojavljuju kada su e, časni zastupnici u parlamentu doista bili časni, a ne tako ekstremno desni. To su davno prošla vremena e, obstruira se objavljivanje e, izvješća o ruskom uplitanju e, brišu se imena onih koji su u tome sudjelovali i ne, žele gledati dokaze protiv vlastitih vlastitog tima uz to se e, ne troši bez e, ikakvih kočnica. U staroj Ateni takve probleme e, se rješavalo sa e, komadićima razbijenih e, razbijene grnčarije i moglo se nekoga izolirati iz politike na deset godina. U suvremenoj demokraciji trebamo nešto slično. Neke trebamo isključiti jer kada je neko super bogat onda mu je svejedno kad mora platiti novčanu kaznu. E, gospođa Sardone, minuta i 30. Da li mi zaista ponovo govorimo o uplitanju drugih zemalja u našoj demokraciji i našim izborima? Mislim da je ovo tragikomično. Vi ne razumijete glasove naroda. Vi mislite Na primjer, e, kada, je, e, e, kada vidite triumf Salvinija, pitate se kako je to moguće. Vama je to zagonetno i pokušavate to opravdati. Ali to je glas za suverenost. Pa vi ste ti ljudi